12 sati. Sljedeća sjednica isto tako sutra u utorak 10.9. od 9 do 14 i od 15 do 23 sati.